E, naravno da nisam zadovoljan e, proračunom, iznosom proračuna koji je komisija predložila za ovaj fond, ali vjerujem da tekst koji je ispregovarao izvjestitelj za ova dva fonda jest najbolji mogući s obzirom na okolnosti, te pozivam sve kolege da odbace sve amandmane koje će ići protiv dogovornog teksta. Kada sam bio izvjestitelj ja sam e, radio na uveliko na zaštiti okoliša svojim radom. Danas nisam promijenio svoje stavove, ali trebamo reći da svi, e, sve inicijative koje mogu e, ugroziti programe poput kogeneracije i grijanja su neprihvatljive. Isto vrijedi i za programe kojima se zamjenjuju one problematična goriva. Danas neki hoće spriječiti druge zemlje članice da se bave time, a istovremeno promoviraju e, plinske infrastrukture poput e, Sjevernog toka 2. To nije prihvatljivo. Hvala u ime ECR-a gospodin Rafael Fito. Hvala predsjedniče. I ja bih želio izraziti zahvalnost izvjestitelju i svim kolegama koji su odlično radili na izradi ovog ključnog teksta. Dopustite samo da iznesem par argumenata. Najprije želim reći da se slažem s kritikom koja je iznesena od strane glede rezova. Naravno, to neće riješiti probleme. No, dopustite tako da izrazim tri važna, da se osvrne na tri važna stava. Što se tiče brzine djelovanja, Cilj je da možemo već 2021. koristiti sredstva iz fondova. Kao drugo, ova uredba treba prevladati probleme odgode glede preuzetih obveza koje smo imali u prošlosti. Moramo izbjeći odgode u plaćanju koje mogu loše utjecati na kapacitete apsorbiranja raznih regija. I treće, tiče se fleksibilnosti, moramo biti u stanju bolje koristiti ove resurse na nacionalnoj razini. Hvala. Hvala sad u ime liberala gospođa Mihajlova. Hvala da već povjerenice, dragi kolege. Najprije bih se želio zahvaliti izvjestelju i svim kolegama iz odbora Regi na profesionalno izrađenom nacrtu izvješća. o Federu i Europskom fondu za regionalni razvoj. Ovdje imamo jasan stav veću efikasnost, e, pojednostavljenje. Bilo je jako važno da u izvješću ovakva poruka bude očuvana. Želim naglasiti nekoliko pozitivnih elemenata ovog izvješća. Najprije, sljedeći doprinos Europskog fonda u stvarenju ciljeva klimatskih, za klimatske promjene, dakle prešlo se s 35 na 40 posto namjenskih sredstava. Zatim prijedlog odbora regi bio je 10 posto s ciljem da se pojača urbana dimenzija kohezijske politike i s ciljem da se ostvare naši ciljevi. Podržavamo tematsku koncentraciju koja se temelji na fleksibilnost BDP-a i prilagodljivosti regija. Drugi stav ima za cilj manje emisije ugljika u Europi Želim naglasiti da nam je potrebno stvariti ravnotežu između vidljivih ciljeva i kriterija, za isključenje. Hvala. Hvala. A u ime skuje, gospodin Škrlec ima riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovana povjerenice Jurova,

Gospodin Mihilc. Kolege, kolegice, da. Fond za regionalni razvoj i dalje je smisleni instrument za razvoj prvenstveno ruralnih područja. U tom smislu služi bori protiv nejednakosti u socijalnom smislu među europskim regijama. Valja akcent staviti na zeleniju Europu. To podržavamo. Međutim, tu se ne radi samo o kozmetici i, i, i dekoraciji. Radi se o nečemu što je u načelu eh, jedna reforma u socijalnom smislu, u okoličnom smislu. Jasno mora biti sljedeće. Moramo razmišljati drugačije i moramo dovesti do promjene struktura. Međutim, to neće koštati nula eura. Konkretno, Konkretno, za, za neke regije najmanje 40% tih sredstava za e, projekte na planu socijalnih i ekonomskih e, promjena. Između ostalog treba nam jedna fair pravična tranzicija kao drugo odbijamo u ambicioznom katalogu upravo takve reforme socijalne i okolišne da investicije idu u izgradnju e, zračnih luka ili u fosilnu energiju. Važno je da imamo infrastrukturne programe na samom e, terenu koji će biti učinkoviti i koji će se moći provesti. Radi se o preokretu o reformi koja mora biti oblikovana na aktivan način i mi, dakle, kao ljevica i dalje inzistiramo na tome. hvala. Sada u ime FDD, e gospođa Rosa Importante nella nostra legislatura, ovo je veoma važan dio našeg e, zakonodavstva. Konkretno, valja su dakle, prvo čitanje ovog Europskog fonda za regionalni razvoj. Međutim, dvije glavne velike kritike. Kao prvo, pitanje su financiranja od strane zemlje članice, u smislu deficita koji je nastao unutar pakta za stabilnost. Kao drugo, e, financiranje fosilnih izvora energije kako možemo građanima dakle objasniti da je ova institucija po ne znam koji put dakle tu pogazila ono što je važno na regionalnoj i lokalnoj razini. Imamo fantastičnu inicijativu Grete Thunberg. Znamo da su naši mladi štrajkali za klimu. A u ovom trenutku vodimo ovako opasna izuzeća koja će onemogućiti pravu redistributivnu politiku e, e, e, u Europskoj uniji za danas i za budućnost. E, tražim dakle da sve kolege e, podrže ove amandmane koji se tiču pakta o stabilnosti i okoliša. Hvala. Najpše hvala. Sada u ime NF-a gospodin Stuger ima riječ. Predsjedatelju, hvala. Regionalni razvoj je incestuozna varijanta pomoći za razvoj. Dakle, tu se prebacuju sredstva poreznih obveznika unutar europske obitelji, a bez ikakvih ostvarenih rezultata. I kada već spominjemo pomoć za razvoj, tu se ne radi o tome da se novci poreznih obveznika prebacuju od bogatih siromašnih. Ne, u biti uzima se od srednjeg sloja i prebacuje na račune najbogatijih u istočnoj Europi i ti najbogatiji imaju cijelu armiju savjetnika i pomoćnika koji znaju kako opustošiti e, ta sredstva. Predsjedatelju, porezni obveznici žrtve su toga svega. Dakle, pitanje je kada ćete prestati s tim. Znači, hvala. Gospodine Stuger, hoćete li odgovoriti na pitanje putem plavog kartona? Da. gospodin Nistler može postaviti pitanje. Molim vas, uključite mikrofon. Pa pomno sam saslušao doprinos kolege Stugera koji je spominjao, spominjao o incestuoznoj inačici. Dakle, doista sam zapanjen jer nikada ga nismo vidjeli na odboru regiji kada se raspravljalo o brojnim eh, rezultatima o sedam kohezijskih izvješća o tome kako su sredstva išla najsiromašnijem dijelu stanovništva. Kako možete takve stvari reći? Mislite totalno pogubljeni. Pročitajte, molim vas, svoje dokumente. Evo, dajte mi komentar na ovo. Hvala. drsko pitanje, evo i drzak odgovor. Vi u odboru regi rasipate se e, sredstvima poreznih obveznika, i, a dok ste vi to radili, ja sam išao u Rumunsku, Bugarsku i objašnjava ljudima što se tamo može raditi. Dakle, 19 milijardi je potrošeno na plastične dvorce. Dakle, nitko ne ide tamo, pa ni miševi ne obilaze te atrakcije, dakle, <laughs> vi stvarno trošite novce na sramotan način i vi se treba sramotiti tako čega. Hvala. Sada gospodin Konstantinos Papadakis ima riječ. Ovdje se radi o fondovima koji trebaju se boriti se za borbu protiv siromaštva i tako dalje. No evo, Grčka je bila pravite za to za vrijeme kapitalističke krize. Mi smo apsorbirali brojna sredstva, ali je siromaštvo povećano i sve veći broj bio nezaposlenih i tako dalje i tako dalje. A to je tako bilo zato što e, nakon što se pokupe Mm, pokri porez, ta sredstva idu za jačanje monopola, a ništa ne ide za infrastrukturu i borbu protiv potresa, poplava i tako dalje. Dakle, evo, to su sve samo dodatne sredstva za monopole i, i tu se govori, dakle, o e, pomoći, ali ne. Sva ta sredstva idu bogatima. Dakle, narod će se i dalje boriti za tražiti reforme ali novci se trebaju treba trošiti za potrebe naroda. Hvala. Sljedeći govornik je Lambert von Nistelrooy u ime Europske pučke stranke. Hvala predsjedavajući povjerenici, izvjestitelji. Evo, govorit ću nizozemski. Dakle, mi određujemo prioritete po gradovima, e, Izvjestitelji i drugi govorili su o 2,5 milijarde eura za jačanje kohezije u ruralnom području. Dakle, osam milijuna ljudi je prešlo iz ruralnog područja u gradove i mladi koji su školovani, školovana mladež nikad se ne vraća u svoja ruralna područja. Dakle, pakt za mala, e, male gradove i mjesta, to je ono što nam treba. Dakle, povrednici, molim vas da aktivno djelujete e, po tom pitanju, da mi odgovorite što namjeravate raditi. Dakle, da li RDF može predstaviti rješenje za tako što? Drugo, povezivanje ova dva fonda, dakle RDF-a i Kohejskog fonda za strukturu, strukturna pitanja, dakle pojednostavljenje, zvuči sjajno, ali u praksi oba fonda su razvodnjena jednostavno. Dakle, znanje je važno, ali moramo uključiti i obzor i ovo je ključnog značaja za cijelu Europu, da se uključi istočna Europa. I na taj način ćemo doći do novog gospodarstva u razdoblju od 2021. do 2022. Ovo je moj zadnji govor e, u svojstvu nizozemskog zastupnika i molim vas da to uđe u zastupnik jer uspostava jednakosti u Europi to je jednakost u praksi. Hvala. Hvala. Pa vjerojatno pola nas e, se po posljednji puta obraća, obraća ovom domu, ali držite se vremena koje vam je dato. E, Gospođa Rodriguez. Hvala. Pa zvuči kao da već sada zapravo počinjemo kampanju. Ne možemo reći da kohezijska politika nije pomogla Grčkoj, mojoj zemlji, Portugali. E, intelektualno poštenje i moralno poštenje nam to nalažu. Kohezijska politika je veoma važna i mi moramo nastaviti e, smanjivati nejednakosti između regija i država u Europi. I moramo pomoći svim europskim građanima. I također moramo uzeti u obzir nacionalne, odnosno prirodne e, e, ne, činjenicu da neke, neki dijelovi, posebno ovi periferni dijelovi su u nepovoljnom prirodnom položaju i zato je važno da koristimo sredstva iz eh, kohezijskog fonda i drugih fondova upravo za tu, tu svrhu. Eh, infrastruktura u zračnim lukama je isključena iz tih eh, područja koje se mogu financirati. Hvala. Hvala, gospođa Ruža Tomašić

Hvala predsjedatelju. Za brojne europske regije fondovi FEDER su otok proračunskih sredstava na raspolaganju u oceanu stroge štednje. I ta sredstva su tim važnija za podršku ulaganjima za najudaljenije regije. Stav našeg parlamenta jeste da se odbije smanjenje sredstava, proračunskih sredstava koje predlaže komisija. Što se tiče Majota, mi ćemo e, nastojati to vratiti e, da bude jednako kao i u prethodnom programskom razdoblju. Što se tiče ekofinanciranja, e, komisija predlaže da se to spusti, svede na 70%, mi predlažemo da se to vrati na 85%. Mislim da nakon usvajanja obnovljene strategije Europske komisije za najudaljenija područja nije moguće da se komisija s tim ne složi i da se ne složi sa našim apsolutnim zalaganjem za zaštitu najudaljenijih područja. Hvala. Hvala. Gospodin Bogović. Europski Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond su od ključnog značaja za razvoj u Europi. I on predstavlja također i izazov za Europsku uniju. I stoga se slažem s tim da ni po koju cijenu se ne smije ograničavati sredstva koja će biti na raspolaganju. U suprotnom Europa neće moći ostvariti svoje ciljeve. Potpuno se slažem sa svim ciljevima, zelenim ciljevima, energetskom učinkovitošću i tako dalje. No, drago mi je također i što je i moj amandman usvojen, dakle 5% sredstava regionalnog, fond za regionalni razvoj su predviđena za ruralna područja, 2,4 milijarde za e, pametna sela. Istina je da ljudi napuštaju ruralna područja, ali na ovaj način možemo i odgovoriti na takve probleme, možemo stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima. To nam omogućuje da imamo i moderniju poljoprivredu. Takva decentralizirana radna mjesta u socijalnom sektoru mogu također biti implementirana u ruralnom području, jednako kao i u velikim gradovima. Zdravstvo, e, sve to dijelom je mjera koje se poduzimaju za razvoj pametnih sela i uvjeren sam da je decentralizacija pravi put. Hvala gospođo Frida. Hvala gospođo Fondo europeo di sviluppo regionale Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond su glavni instrumenti za investicije, za infrastrukture i za ekonomski rast regije. Ove godina radili smo upravo i interesu tih krajeva. Konkretno uzmimo Siciliju, moja regija. Bez strukturnih fondova mi ne bismo imali budućnost. Borimo se protiv barijera koje još uvijek stoje na putu i pokušavamo pojednostaviti e, procedure i pojednostaviti i birokraciju. Važna je razina financiranja koja će omogućiti pokretanje projekata e, zbog toga jer makro je ekonomska e, i kondicionalnost ne smije biti tu prepreka ni prijetnja. Moramo tim krajevima omogućiti da koriste europske fondove i tu moramo shvatiti realnost na terenu. Iskustvo pokazuje to da smo još daleko od tih parametara koji bi do prave mjere dakle uzeli u obzir udaljenosti i nejednak krajeva, primjerice otoka Moramo jačati isto tako i javne uprave kako bi one bolje služile interesima građana. To je nužno. Samo na taj način ćemo pomiriti europske građane s Europskom unijom. Hvala. A sada gospodin Buda. Hvala. Ovo dva fonda su imaju jedan cilj, a to je da se e, poboljša ekonomska i socijalna solidarnost u Europi i također da se ispuni, ukloni ovaj e, jaz u razvoju između pojedinih dijelova e, Europske unije. I moramo reći da je učinak ovih politika bio vrlo koristan u istočnoj Europi. No, u tom kontekstu trebamo reći da ulaganja iz EFRR-a e bi trebala ići u digitalne mreže, trebalo bi se e, raditi na uspostavi multimodalnog urbanog e, transporta, također istraživanje i inovacije. Trebamo imati solidno partnerstvo, čvrsto partnerstvo to su sve e, prioriteti europskih politika. Važno je da imamo e, lokalna i regionalna partnerstva u smislu prekograničnog e, rada. A sada gospodin Louis Joseph Mascour. Hvala predsjedatelju. Podržavam kolege koji su čestitali izvjestelju na obavenom radu. Tekst našeg odbora Regi što je smislen. Naime, između ostalog daje doprinos da se regionalizira i fleksibiliziraju sredstva iz fonda FEDER kako bi bili učinkovitiji i da se smanje nejednakosti između regija. Također pozdravljam i tematsku koncentraciju na regionalnom na regionalnoj razini. To će nam omogućiti, nadam se, da promoviramo socijalnu, ekonomsku i teritorijalnu koheziju u našim regijama i shodno očekivanju naših sugrađana. Kao predstavnik francuskih najudaljenijih područja vesele me mjere koje održavaju ili poboljšavaju uzmanje u obzir e, specifičnosti najudaljenijih regija, što je nužno kada znamo da je FEDER tamo jedan od glavnih načina financiranja infrastruktura, mobilnosti i malih srednjih poduzeća. I za kraj, dragi kolegi, molim vas da budemo dosljedni prema ciljima zaštitu okoliša i podržimo amandmane koje je uložio naš klub zastupnika. Najljepša hvala na pozornosti. Hvala. A sada e, gospođa Montero Hvala. gospodine predsjedniče. Radi se o instrumentima koji su suštinske važnosti za e, razvojnu politiku Europske unije, naročito u udaljenim krajevima. Konkretno, Tamo možemo govoriti o mnogim nedostacima. Gospođa povjerenica se u svom e, govoru nije o, izrazila o toj temi. U svakom slučaju, Portugalska vlada čini mnogo po tim pitanjima. Međutim, činjenica jest da ovaj parlament ne prihvaća određene aspekte tih politika koje bi nama najviše pomogli upravo u razvoju tih najudaljenijih krajeva. Valja ojačati njihovu poziciju, primjerice govorimo o krajevima poput Madeire. Trebaju nam dakle instrumenti koji će pojačati dakle zapošljavanje, inovaciju, između ostalog situaciju migranata i isto tako i prometnu situaciju. Treba nam kompromis na razini Europskog parlamenta u tom smislu i sve zemlje članice moraju se angažirati na tome, na ostvarenju tih ciljeva cilj je da u budućnosti čitav taj okvir zapravo ponudi bolju perspektivu i ovim najudaljenijim krajevima

podravam rad izvjestitelja i zahvaljujem mu osobito na uvaavanju lanka. one hundred and seventy four ugovora o funkcioniranju europske unije kojim se i otoci direktno uključuju u prijedlog. hvala. Pa mislim da je zaista e, šteta da je nestao moj nezavisni kolega, a da nije saslušao što zapravo postiže EFRR, e, jer to je program rasta za sve regije i posebno za građane tih regija. Dakle, ne bi više on pričao te gluposti. Mi želimo e, socijalnu Europu, zelenu Europu, Europu svojih građana u gradovima i u ruralnim područjima. To su istraživanja, nova radna mjesta, borba protiv klimatskih promjena, inovacije. I upravo je važno pred europske izbore da pokažemo ljudima gdje idu novci i ova dva fonda zapravo na njih otpada četvrtina proračuna i važno je da ljudima pokažemo da taj novac se vraća vama, vašim gradovima, vašim regijama i razumno potrošnja tog novca je veoma važna. Mi ne želimo promicati regionalna zračne luke s kojih nitko ne polječe. Ne želimo e, graditi nove plinovode ili naftovode. Mi želimo novi sustav koji će omogućiti da Europska unija e, bude prikladna za svoju svrhu i da se suoči sa izazovima budućnosti. Irače Garcia Perez, sljedeća ima riječ. Hvala vam predsjedatelju. Prije godinu i pol dana usvajali smo izvješće upravo u ovom domu i imala sam čast što sam bila izvjestiteljica, a bavili smo se time kako se kohezijskom politikom možemo boriti protiv demografskih izazova, ruralnog egzodusa, jer to su stvari koje nam trenutno u Europi trenaju. Danas uredba EDF doista nam omogućava da razmotrimo kako provesti ove instrumente i kako s njima boriti se protiv iseljavanja egzodusa iz ruralnih područja. U članku 8. spominje se dakle barem 5% RDF-a koje je potrebno utrošiti na područja koje imaju prirodne poteškoće, a isto tako spominju se i konkretni fondovi za pristupne prigovore kako bi se borilo protiv demografskih izazova s kojima se trenutno suočavamo u Europi. To je ključno upravo za ruralno područja. Potrebna nam je kohezijska i regionalna politika koja će doista dati nade svim ljudima koji trenutno pate. Dakle, pozdravimo ovu novu regulativu koja je osjetljiva na sve izazove s kojima se suočavamo. Hvala vam, hvala puno. Možemo preći na Catch the Eye, za riječ. Imamo prilično ograničeno vrijeme na raspolaganju, pa možemo uzeti tri govornika iz dva politička kluba koji su dakle zatražili riječ. Francisco moj, izvolite. Europski fond za regionalni razvoj vrlo je važan instrument, kao što je već rečeno, za promicanje socijalne kohezije u Europi. Pozbavio bi se jednim konkretnim problemom u Galiciji i tu mislim ciljem na demografske promjene jer mi trenutno pokušavamo promicati natalitet, veći broj jaslica. Imamo zakon koji se bavi pitanjima demografije, no Europska unija i države članice moraju učiniti mnogo više. Demografske promjene moraju biti jedno pitanje kojim se uhvatamo u koštac kada se bavimo ovim fondovima. Imamo cijeli niz amandmana koji je tu predložen, članak 10a konkretno sredstvima za demografske izazove koji u obzir uzimaju i depopulaciju u našim regijama. Postoje dakle konkretni planovi koji će potaknuti privlačenje ljudi u ta područja putem ulaganja, a sporazum o pridruživanju eh, bi trebali također obuhvaćati članak 4 koji se bavi s područjima koje se suočavaju s demografskim poteškoćama. Hvala vam lijepo, zastupnik Blanko Lopez. Hvala lijepo, predsjedatelju. Ako postoji jedna temeljna vrijednost Europske unije, to je vrijednost solidarnosti, socijalne pravde i upravo zbog toga ne možemo si dopustiti no da idemo i jedan korak unazad na ovu temu. Mora doći do nužne konvergencije između naših regija. Cijenimo svoje, sav doprinos Europskog parlamenta ovom prijedlogu, osobito one dijelove koje se tiču demografije. I nužno je jednostavno dodijeliti potrebna sredstva koja će se baviti pitanjima depopulacije, starenja populacije. Dakle, želimo da jednostavno naš kontinent bude održiv, da bude održiv naš socijalni model kao i socijalna i teritorijalna kohezija Europske unije. Predlozi poput ovog daju smisao riječi socijalna Europa, Europa koju mnogi od nas brane i da branimo kvalitetu, teritorijalnu i socijalnu koheziju, jer to je uvijek bio jedan od naših slogana za Europu. To je vrlo važno za regije poput moje, Galiciju, tako da je ovaj sporazum vrlo važan. Hvala. Hvala vama, zastupnik Hartman. Hvala lijepo predsjedatelju, dame i gospodo. Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond oba su vrlo učinkovita za bavljanje pitanjima socijalne teritorijalne kohezije u Europskoj uniji i uklanjanje postojećih razlika između naših regija. Ovi fondovi omogućavaju nam da podržimo lokalni razvoj i u urbanim i u ruralnim područjima. <clears throat> Također omogućavaju nam podržavanje digitalnih tehnologija i malih i srednjih poduzetnika. Pozdravljam ovaj vrlo ravnotežen dokument <clears throat> prema kojem možemo podržati i razvoj željeznica. Također je vrlo važno da povećamo razinu fleksibilnosti što se tiče ulaganja, jer države članice mogu bolje donositi odluke o svojim lokalnim potrebama. Hvala vam. Sljedeći govornik je zastupnica Darling. Hvala vam lijepo. Mm, predsjedatelju, u subotu preko milijun ljudi okupilo se u Londonu i prosvjedovalo zbog glasanja o Brexitu. Imali smo tu autobuse puno ljudi sa sjeveroistoka Engleske iz moje regije, jer stvarnost Brexita, što je postala stvarnjom, to je ona manje e, privlačna prema anketama javnog mnjenja u Velikoj Britaniji. Moja regija je dugo profitirala od znatnih ulaganja iz Europskog regionalnog fonda za regionalni razvoj. Milijarda funti sredstava između 2014. i 2020. je usmjerena ondje. Ključni resursi, stvaranje radnih mjesta, poboljšanje infrastrukture, podrška lokalnom poslu. Neki tvrde da je to novac britanskih poreznih obveznika ovako i onako, da, jest, ali Europska unija raspoređuje sredstva na temelju ekonomske potrebe, a ne političkih preferenciji. I to je solidarnost na dijelu. Ukoliko ostanemo u Europskoj uniji, sjeveroistok će dobiti još milijune funti, a van Europske unije ovisit ćemo o vladi u Westminsteru i njihovoj milosti i nemilosti. Ovo izvješće uključuje i klauzule koje se tiču Brexita. Molim vas, neka one ne budu upotrebljene. Ostanimo u Europskoj uniji. Hvala vam lijepo.

Ovaj parlament e, odrađuje svoj posao, doista pokazuje svoju snagu donošenjem zakona na temelju uredbe koja se bavi europskim regionalnim kohezijskim i kohezijskim fondom. 270 milijardi eura i prilike četvrtina financijskog okvira 2027. su ključni za vanjske regije Europe, za transport, za zapošljavanje, povezivanje europske transportne, transportne mreže. Dakle, također naši ciljevi uključuju klimatske promjene, zaštitu okoliša, cirkularno gospodarstvo i gospodarenje otpadom. Istaknuo bih dakle da ne može postojati izuzetaka prihvaćanju ove obveze ne bismo trebali financirati spalionice ukoliko one ne zadovoljavaju standarde zaštite okoliša. Hvala vam lijepo. Nažalost, kasnimo, tako da je riječ ne mogu dati više nikome. U 12.30 ćemo točno započeti s glasanjem, a još uvijek imamo jednu temu za raspraviti. Gospođo povjerenice, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Poštovani zastupnici, danas se bavimo nečim što je izuzetno važno o nadolazećem proračunu, nadolazećoj kohezijskoj politici i e, fondu za regionalni razvoj i kohezijskom fondu, ali istodobno ne govorimo samo o novcu, govorimo o politici koja se temelji na solidarnosti, politici koja bi trebala pomoći regijama jer konvergencija je nešto što još nije dovršen posao. Rast, povećanje BDP-a, zapošljavanje i druge važne stvari su nam još na programu. Dakle, ne radi se samo o novcu, ali radi se i o novcu. Znamo da u nadolazećem programskom razdoblju imat ćemo manje sredstava u kohezijskoj politici. I kad god se suočavamo s takvom situacijom, moramo razmotriti kako najbolje uložiti novac. Dakle, rasprava se pretežno ticala toga i svi smo svjesni da s manje novca želimo učiniti više i trebali bismo učiniti više, imamo to načelo vrijednosti novca koje moramo zadržati, moramo dakle ne mora se raditi samo o trošenju, već o pametnoj i održivom ulaganju. Uvijek će biti ljudi i ja sam vidjela stvaranje desetaka tisuća novih radnih mjesta, rad, rast industrije, čišći zrak, čišću vodu i mnoge druge vidljive rezultate prethodnih ulaganja iz kohezijske politike. Dakle, to je nešto što moramo očuvati, tako da pokušavajući dobiti bolju vrijednost za novac, ulaganje će ići na korist građana i tu se moramo tematski koncentrirati i stvoriti tu jasnu dodanu vrijednost našim ulaganjima. Zahvalila bih parlamentu na kvalitetnom poslu za koji se nadam da će sutra završiti usvajanjem položaja u prvom čitanju o cijelom ovom zakonodavnom paketu kohezijske politike jer to otvara put radu na svim drugim frontama već na jesen ukoliko želimo izbjeći odgode pokretanja programa 2020. ne samo da regulativa mora biti usvojena već ove godine, već i programski dokumenti u regijama i državama članicama moraju također pravodobno biti usvojeni. Komisija se ne može složiti ni sa kojim prijedlogom koji bi ugrozio dodanu vrijednost ili neovisnost kohezijskih projekata. Vratila bi se još na trenutak na pitanje pametnih gradova i sela Europska kohezijska politika već desetljećima pokušava pošteno uravnotežiti razvoj urbanih i ruralnih područja i to bi i dalje trebalo ostati u budućoj kohezijskoj politiki. Uredba o zajedničkim odredbama uvodi nove ciljeve Europu bližu građanima kroz osnaživanje integracije urbanih, ruralnih obalnih područja putem lokalnih inicijativa što bi trebalo omogućiti integriran multisektorski pristup urbanom razvoju. Strategije će dalje osnažiti koherentnost intervencija i strateškog planiranja, uključenost urbanih tijela vlasti će također se poboljšati i hvala. Thank you, Madam Commissioner. Hvala vam, gospođo povjerenice. Izvjestitelj ima riječ Andreja Gocolina. E, Hvala. Mislim e, da će sutra glasovanje dobro proći. Ovdje postoji veliki konsenzus. A vidjeli smo kritička razmišljanja koje će se naći dakle, u amandmanima. Htio bih e, sa svoje strane zaključiti na ovaj način. Što se tiče tematika, mi smo slijedili smjernice Europske komisije i osnažili smo regionalnu dimenziju. Da to nismo napravili, onda bi ovo ostalo isprazno. Također onima koji su se bavili pitanjem zaštite okoliša, nije se do sad dogodilo da je jedan sličan program predvidio ovolika sredstva za borbu protiv klimatskih promjena na lokalnoj i regionalnoj razini. Govorimo ovdje o više od 30% financijskih resursa. Također, važno je načelo koje smo primijenili u uredbi, a koje se tiče fleksibilnosti, a sve kako bismo osnažili sufinanciranje, oslobodili godišnja sredstva i dali veći zamah strateškim eh, financiranjima. Na kraju mi se čini da je ovo doista značajan rezultat. To je proizašlo iz današnje rasprave. Mi stavljamo u središte one dijelove Europe koji su patili tijekom prošlih godina, gdje je došlo do demografskog pada, gdje je zakazala država, gdje je zakazala Europa. Manje prilika, manje mogućnosti, manje usluga. Tu smo se koncentrirali i tu želimo kohezijskom politikom staviti ponovno u centar europskih politika europske građane. To je ono što smo, u čemu smo nadam se uspjeli i nadam se da će sutrašnje glasovanje konsolidirati ovu tendenciju i da će omogućiti idućem sazivu da dobije jedno čvrsto izvješće koje može započeti doba razvoja i rasta naše Europe. Hvala lijepo. Čestitamo izvjestitelju, glasat ćemo sutra. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je zajednička rasprava o usporuci digitalnog sadržaja i prodaja robe na internetu. Izvješće zastupnice Gebhardt i zastupnika Vosa dakle isporuka digitalnog sadržaja i digitalne usluge, te isto tako izvješće Arimond ugovori o prodaji robe. Reč najprije dajem gospođi Gebhardt. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo povjerenice. U ovom parlamentu odoživljavamo e, doživljavamo začuđujuće momente, e, e, začuđujuće preuk krete u su suradnji sa suizvjestiteljem Akselom Fosom. Ovo je pouka da bolji argument može postojati onda kad suprotna strana ima nešto drugo, a nema bolju ponudu. E, sa ovim uredbama smo napravili mnogo za zaštitu potrošača zaštita potrošača i onda kada ne plaćaju tvrdom valutom, već komercijaliziraju reklamom. Zaštita potrošača e, to su oni, to nije bilo tako predviđeno, e, bilo da se nešto downloada ili ako potrošač e, kupuje e, preko e, smart telefona. Hardware mora biti interoperabilan, to je važna ideja. Naravno, aparati moraju imati i dulji životni vijek Bez e, odgovarajućeg softvera su ti aparati e, bezvrijedni. E, potrošači u tijeku kratkog korištenja su uvijek proizvode i socijalne sadržaje. Moramo osigurati sigurnost potrošača i to produljiti na godinu dana, a možda i na dvije godine u određenim slučajevima. Mislim da time ugrađujemo komponente u ovo zakonodavstvo, u ove dvije uredbe koje su postale sestre blizanke. I tu e, evo smo imali vrlo dobru suradnju sa gospodinom Arimanom i e, izvukli smo e, sve što smo mogli za potrošači. A od početka se to nije tako činilo, to nije bilo samo po sebi razumljivo. Morali smo boriti tri godine da proguramo ovo pravo. Ni komisija nije uvijek bila sporozumna i u ovom parlamentu smo morali svašta progutati, ali ipak nam je uspjelo da to provedemo. I, i to zahvaljujemo e, jednom timu koji je e, neumorno radio na našim ciljevima. E, to su bili ciljevi e, za koje sam e, se izlagala i podsmjehu. Na početku sam rekla želim ovo pravo, moramo ga razviti, ali ne smijemo imati pravo koje se razlikuje od države do države. Pa mi na početku su rekli to je nemoguće, ali sada smo uspjeli zahvaljujući e, suradnji s povjerenicom. U nekim područjima smo e, proveli najmanju harmonizaciju. E, pa zadržavamo i subsidijarnost. Populisti bi bili sretni da smo to drugačije napravili. Beskrajno sam ponosna na ono što smo postigli ovdje. Istovremeno imamo e, međunarodno e, inovativni e, program za potrošače digitalnih sadržaja. A sada riječ ima Axel Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo povjereniče i gospođo Gebhardt. U prvom redu zahvaljujem komisiji za ovaj napredni prijedlog koji smo ovdje dobili na novom području. I e, su izvjestiteljici Gebhardt zahvaljujem na intenzivnoj suradnji. E, dobili smo dobar rezultat. Gospođa Gebhardt je e, više gurala zaštitu potrošača, a ja sa svojom e, pravom, pravnom pozadinom sam e, više razmišljao o digitalnom pravu. Međutim, na kraju smo postigli razuman rezultat. Dugo smo za to trebali, ali neki problemi su morali biti nadeđeni u prvom redu e, zaštita potrošača, a paralelno s tim autorska prava. E, razmišljali smo e, kako postupati sa zvanom pametnom robom, smart goods. Ova uredba sada sve to sadržava u raspravama sa vijećem E, smo isto postigli e, zaštitu opipljivih dobara. To će objasniti e, Pascala Rimon. Sada imamo potpuno usklađene pravne propise. Nismo htjeli ostaviti praznine što se tiče pametnih dobara a to je dovelo do toga da smo rekli pravne posljednice iz oba akta moraju e, opisivati e, istu pravnu posljedicu. Ako se ista roba direktno kupuje online ili e, je skidam sa interneta. Tamo gdje je bilo teško smo onda slijedili jednu kompromisnu liniju. E, mislim da sada imamo dobru osnovu za zajednički, zajedničko digitalno unutarnje tržište. E, od minimalne harmonizacije idemo do potpune harmonizacije na nekim područjima. Koji puta bih si kod e, vijeća želio malo više pozitivnih gledanja na budućnost kako bismo imali E, potpuno razvijeno jedinstveno digitalno tržište e, kako ne bismo imali razmimo u nacionalnim pravima. Mislim da upravo na tom digitalnom području moramo stvoriti područje gdje smo svi uvjereni da postoji potpuna usklađenost u cijeloj Europskoj uniji. E, usklađenost koja ima smisla ova uredba će e, osigurati da digitalni sadržaj e, e, budu zaštićeni istim pravnim odredbama u cijeloj Europskoj uniji. E, e, tu imamo još i ostatke iz uredbe iz 1990. godine. Međutim, imali smo nesigurnosti, a to je narušavalo povjerenje potrošača. Stoga e, je ovaj korak vrlo važan. Želimo da nema razlike da li potrošač E, kupuje digitalni sadržaj ili uslugu u e, ovoj ili onoj državi članici. E, I sada je pravna osnovna jasna u svim državama članicama. Evo, nastojat ćemo napredovati i tako i dalje na digitalnom području. A sada gospodin Pascal Arimont, Hvala lijepa. E, gospođo povjerenice. Ja ću e, ponoviti ono što je rekla gospođa Gebhardt. Nakon e, dugog čekanja smo na svijet doveli blizance. To blizanci to znamo od roditelja koji su to koji ih imaju blizanci teško je imati dvoje djece odjednom Evo sada imamo ovu dvojnu uredbu koja se rodila i došla na svijet. E, e, tu imamo jedinstvene, e, jedinstvena jamstva u cijeloj Europskoj uniji za svu robu, za sve aplikacije, za pametne telefone i tako dalje. Ovi pametni telefoni nam E, to, to, su, to je aparat koji mogu opipati, ali on ima digitalni pogon i stalno je povezan s internetom. A taj aparat e, može skidati aplikacije od e, hrane za životinje do filmova. Stvoriti jamstva koja su važe i za digitalnu robu i ne digitalnu robu i proizvode. Ovaj novi pravni e, okvir e, e, se ovi nova pravila važe i zato za situacije kada se aparati pokvare sada imamo i za e, digitalni sadržaj i za pametne uređaje ista pravila. Imamo e, najmanje dvije godine e, jamstva za sve proizvode. Unutar ove dvije godine ako se nešto pokvari potrošač može dobiti zamjenske dijelove, može dobiti povrat novca ili stvoriti neki drugi aranžman. E, novosti su e, e, potrošač ne mora sada nakon šest mjeseci dati dokaz da je aparat pokvaren već tek nakon godinu dana. A to želimo produžiti i na dvije godine. A drugo, za potrošača će biti jednostavnije da raskine ugovor o kupoprodaji E, on može onda dobiti novac natrag i e, proizvođači e, moraju sada biti odgovorni ako kažu da aparat traje toliko i toliko vremena onda moraju garantirati i popravak toga aparata ako je to potrebno ta pravila se sada moraju provoditi od e, propisa će koristiti se ne samo potrošači već i proizvođači. Ne trebaju više razmišljati e, koje e, pravo važi u kojoj državi članici. To će naročito koristiti malim trgovcima koji nemaju svoju pravnu službu mi sada i poduzećima dajemo pravnu sigurnost i tako stvaramo prekogranično digitalno tržište. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su e, sudjelovali. E, sa svim klubovima smo nalazili e, kompromise. U vremenu polarizacija dobar stari kompromis je najbolji dokaz parlamentarne demokracije. Hvala na pažnji. Hvala vam lijepo. U ime komisije riječ dajem povjerenici Jorovoj. Mr. President, honorable members, this is a great... Poštovani zastupnici, ovo je velik trenutak za mene, jer nakon dužeg vremena približavamo se kraju zakonodavnog procesa o ova dva prijedloga koji imaju znatnu dodanu vrijednost za potrošače i poslovnu zajednicu Europe. Nisam siguran što se tiče blizanaca, radi bih o dvije sestre, direktiva na mojem jeziku barem je ženskoga roda, dakle jedna možda ovako više sportska, moderna, a druga koja je malo se s vremenom udebljala jer je progutala i offline shopping, ne samo online. I pokazalo se da je poprilično teško ju pokrenuti no, nakon svega, stvari smo uspjeli odraditi i to je bilo zahvaljujući vrlo dobroj suradnji su zakonodavaca. Zahvaljujem se zastupnicima Getman, Narimon i Fosu prije svega koji najbolje znaju da smo doista kroz dramatične trenutke prošli. Neke